Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our session of today. Dobar dan svima. Možemo započeti sa današnjim sastankom. Prva točka dnevnog reda. Svi ste dobili dnevni red i ako nema nikakvih primjedbi, smatram da je dnevni red usvojen. Kao što znate, e, sastanak se prenosi na webu i svi su Mm, dokumenti dostupni na e, sastanku. Posljednji sastanak održan je u travnju. E, hoćemo li odobriti taj zapisnik? Ako nema nikakvih primjedbi, onda smatram da su i ti, da je i taj zapisnik usvojen. Prvo, prva točka e, dnevnog reda je izvještaj o međuinstitucionalnim pregovorima Prvi dokument, to je prvi fajl, je izvještaj o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija. Izvjestiteljica je Dita Čaranzova, a ako sam dobro shvatila, gospodin Selimović će govoriti u njezino ime. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Dita se ispričava što nije mogla doći, no evo dala mi je e, tekst koji vam moram pročitati. Prošlo je više od godinu i pol otkako je komisija dala svoj prijedlog. Riječ je o vrlo kompliciranom tekstu koji, koji uključuje nekoliko direktiva u jedan zakonik a IMCO.com e, odbor je bio itekako aktivan. S obzirom na golemu količinu posla koja je odrađena u proteklih godinu i nešto, e, Dita bi željela zahvaliti svim zastupnicima, članovima odbora i izvjestiteljima u sjenu, sjeni, e, osoblju i tajništvu. Znamo da zapravo se ne priznaje koliko je ovaj odbor posla odradio. Sutra će se održati zadnji trijalog Posljednji je održan 25. travnja i usvojene su odredbe o sljedećim e, temama. E, dakle, pomoćna linija za djecu. E, zemlja, zemlje članice moraju osigurati jedan, da broj 11600, to je broj za izgubljenu djecu, te 11611, to je dakle za pomoć djeci, telefonska linija za pomoć djeci. E, zatim sva oprema koja se odnosi e, zapravo dakle imat će pravo na nekakvu e, visoku radijsku frekvenciju. Zatim sličan prijemnik će morati dakle biti digitalan. Sve je to velika promjena što se tiče radiofrekvencijskog spektra i na taj način će se jedan dio spektra osloboditi za druge potrebe. Što se tiče televizijskih primjenika moramo osigurati da e, je osigurana interoperabilnost između različitih e, pružatelja usluga u slučaju da potrošač želi promijeniti e, provajdera ili da se to može učiniti bez naknade. Želimo smanjiti količinu elektroničkog otpada time. Zatim želimo osigurati da osobe sa invaliditetom mogu iskoristiti dakle, sve pogodnosti. To znači da imaju pristup hitnim službama E, da e, službe imaju specijaliziranu opremu ukoliko je potrebna. Sve ugovorne informacije moraju biti dostupne dakle u obliku koji je njima dostupan. Zatim sporazum je postignut da će osobe sa invaliditetom biti punopravni članovi zajednice kad je riječ o telekomunikaciji. To je važan cilj ovog odbora i dita, ditina namjera. E, o čemu ćemo razgovarati sutra? Vodi se rasprava o e, pružanju e, univerzalnih usluga i to dve teme koja će biti minimalna internetska brzina koju će svi imati pristup čak i kad, ako žive u ruralnim područjima ili ne mogu uh, si priuštiti uh, internet usluge. Druge, za ljude koje si ne mogu priuštiti plaćanje internetskih usluga, um, treba se definirati um, na što ipak imaju prava, bez obzira na to što nisu u stanju to plaćati. Uh, zatim razgovaralo se još čitavom nizu odredbi, no nije sve riješeno. Što se tiče o pravima krajnjih korisnika, Napravljen je napredak na javnom sustavu upozorenja, mobilnom sustavu upozorenja, no želi se veća, uh, to jest vijeće želi veći fleksibilnost u provedbi tog sustava od onoga što želi parlament. I na kraju, kad je riječ o komunikacijama unutar Europske unije, želi, izvjestiteljica želi braniti stajalište odbora IMKA, i e, podsjeća svih da je upravo ovaj odbor počeo prvi govoriti o ovoj važnoj temi za naše građane i branit će je. Riječ je o vrlo važnoj temi, e, no izvjestiteljica kaže da je dobra, no boji se da se ipak neće uspjeti ostvariti sve ono što se želi. E, Dita želi ostvariti praktične rezultate. E, cilj je završiti s ovim failom u, u roku dakle, bugarskog predsjedanja i Dita se nada da će to doista biti učinjeno. Hvala vam. Hvala. Idemo sada na drugu točku. Riječ je... A ne, e, oprostite, gospodin Van roj želi nešto reći. Recite. Evo samo vrlo kratko. Želim nešto reći u vezi ovoga. E, nešto što me iznenadilo jeste da je šteta da se Imku ne priznaje koliko je posla odradio u ovom uh, fajlu. Sad zapravo razmišljamo o svemu što se događa u odboru ITRE. Tamo su e, recimo riješili veliki problem što se tiče spektra. Ja mislim da bismo sutra na, nadam se, posljednjem trijalogu trebali ciljati da riješimo sve ove neriješene teme i e, nadam se da ćemo doći do konkretnih e, zaključaka. E, dakle, sve to spada pod našu nadležnost, napravljene su dobre stvari, osmislili smo dobra rješenja za građane i smanjili narušavanje tržišne, tržišnog natjecanja. Tako da ja se nadam da ćemo uspjeti ostvariti jednako dobre rezultate i u komunikaciji i pogurati e, bolji dogovor sutra. U načelu su pučani zadovoljni napretkom, kao što si i sam rekao. Drago nam je da imamo ovaj pristup maksimalnog usklađivanja da će građani dobiti optimalna prava, a ne da ćemo umanjiti prava koja već imaju prema nacionalnim zakonodavstvima. Te za mene kao nizozemca je još vrlo važno da dakle e, dogovor o pozivu za e, hitne situacije. Dakle, riječ je o vrlo tehničkom dosjeu, ali smatram da bismo ipak trebali eh, malo više biti u centru pozornosti. I trebali bismo to gledati sa dvije strane. Dakle, mi smo odbor koji se bavi zaštitom potrošača i unutarnjeg tržišta. Isto tako eh, pratimo investicijsko okruženje, dugoročno ovaj sektor se nalazi u znatno nepovoljnoj situaciji nego recimo taj sektor u SAD-u, stoga bismo trebali biti otvoreni za ulaganja. no, ako riješimo problem e, komunikacija, telefonskih komunikacija unutar Europske unije, to će recimo biti e, veliki korak naprijed. Mm, tako da mislim da bi zaista valjalo priznati sav e, posao koji je Imko odradio na ovom fajlu. Hvala vam. Da, sigurna sam da će Dita učiniti sve što može kako bi ostvarila taj cilj. Stoga prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle Riječ je o izvještaju o jedinstvenom digitalnom e, postupku, e, pristupniku. Um, gospođa Mici je zadužena za to, no ona također nije danas mogla doći, tako da je mene zadužila da vas izvijestim o tome. U trećem triologu je postugnut e, sporazum o zadnjim nerješenim pitanjima, posebno se to odnosi na jezike. Članak 11.5.12, prilog 1 i 2. Riječ je o tehničkom radu na finaliziranom tekstu. Neke se stvari još uvijek moraju dogovoriti na tehničkoj razini, ali mislim da možemo sigurno utvrditi da je postignut općenit sporazum, a sve to kako bi se dokument finalizirao prije kraja bugarskog predsjedanja. A glasat ćemo o tome na sastanku odbora u srpnju. Dakle, toliko o tome. To znači da sada dolazimo amandmana o dakle paneuropskom mirovinskom proizvodu i tu je gospodin Langen naš e, izvjestitelj. Gospođa Langen gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice. Nakon što sam vam posljednji puta predstavila nacrt izvještaja, htjela bih danas nešto reći o amandmanima. E, dobili smo 499 e, amandmana uz mojih 146 sada u svemu imamo 642 amandmana. Drago mi je da vidim da se amandmani bave e, područjima značajnima za naš odbor. E, to ću pokriti svojim kompromisnim amandmanima. Nadam se da ću dobiti vaše odobrenje. Moje cilj da imamo e, jako stajalište imkoa e, za unutarnje tržište i da možemo zaštititi potrošače. E, ja ću vam ukazati sada na dva od tih područja. Prvo važno područje jeste distribucija nadležnosti između EIOPE i nacionalnih nadležnih tijela kod e, certificiranja. Moje stajalište jeste da je EIOPA ovdje važna institucija i da mora dobiti glavnu ulogu kod certificiranju PEPA. Odobrenje kroz certificiranje je važno. E, uloga nacionalnih tijela E, mora se baviti e, nadzorom. E, zato su nadležna već od 1985. Od toga ne smijemo odstupiti. Ne, ne želimo drugi nadzorni režim jer bi to dovelo do pravne nesigurnosti dvostrukih postupaka i velikih troškova koje bi snosili potrošači Uredba PEP e eh, se mora uskladiti sa financijskim propisima. Moramo imati eh, na umu da nemamo samo jedan PEP. Imaćemo eh, različite PEP e proizvode. Važna je zadaća da provjerimo da li se svi ti proizvodi slažu sa propisima, pravilima uredbe. Stoga sam E, izabrala svjesno riječ e, certificiranje jer to uključuje e, verifikaciju usklađenosti propisa. Potrošači će tako znati da se mogu pouzdati u pepi da dobiju, dobivaju ono što su im obećali. Dakle, nadzor i certificiranje mora se vršiti u e, uskoj suradnji između EIOPE i nadležnih tijela e, zemalja članica. Važni aspekti su također i pitanja e, što se događa sa pepom ugovorom PEP-a ako se certifikat povuče. EIOPA zajedno sa nacionalnim nadležnim tijelima će koordinirati prijenos imovine. E, stoga moramo se pobrinuti da kod toga štediša ne trpi nikakve gubitke. On se može odlučiti za drugog provajdera ili otkazati ugovor. Drugi važan dio je standardna opcija za PEP e i e, rokovi, e, način otplaćivanja. Standardna opcija štediše jeste da dobije u najmanju ruku svoj ulog, uključivši sve troškove i stopu inflacije. Kod standardne opcije e, će biti u obliku isplaćivanja rente. E, jednokratno će se isplatiti 30% E, ušteđenog kapitala. Hoće li to doći na e, početku e, roka plaćanja ili tijekom toga o tome treba raspraviti. Prošli tjedan sam dala prijedloge za šest kompromisnih amandmana, to sam poslala izvjestiteljima u sjeni. Sutra će se po drugi puta sastati izvjestitelji u sjeni pa ćemo diskutirati o tim kompromisima a za dva tjedna ćemo predstaviti ove kompromise kako bismo mogli glasati 19. E, lipnja u IMKOU. I na kraju se zahvaljujem svjestiteljima u Sjeni, njihovim asistentima kao i predsjedništvu e, za konstruktivnu suradnju, a i za vrlo prijateljsku klimu. Mislim da ćemo na taj način doći do dobrog rezultata. Hvala. Hvala lijepa e, za SID. Imamo e, gospođu Jakon gospođu Hvala vam. Hvala e, izvjestiteljici koja je odradila odličan posao. Ja sam podnijela 87 amandmana i u principu se slažem sa izvjestiteljicom dakle da je PEP dakle e, mirovinski e, fond i da je riječ o proizvodu iz trećeg stupa te da neće e, zamijeniti radne mirovine. Mislim da izvjestiteljica ima neke dobre zaključke sa kojima se itekako slažem. No, oko nekih tema se ne slažemo, o tome ćemo razgovarati sljedeći tjedan, a koje su za nas jako važne. PEP je jedan paneuropski proizvod, stoga bi ovlaštenje trebala izdavati EIOPA. A naravno EIOPA bi trebala usko surađivati sa nacionalnim nadležnim tijelima. Još jedna važna točka su dakle opcije. Prema našem mišljenju trebala bi postati tek jedna standardna opcija a EOPA bi trebala definirati regulatorne standarde za to. Zatim za nas je još važno da standardna opcija mora zajamčiti stvarnu zaštitu kapitala, da ljudi e, dobiju povrat barem sredstava koji su uložili. I to naravno e, nakon inflacije. Stoga moramo osigurati da štediše da ne budu oštećeni jer u protivnom će e, biti narušeno povjerenje u Europsku uniju. Što se tiče alternativa, uskoliko je ponuđena standardna opcija, onda smatram da ne treba e, ograničavati alternativne opcije. No u cilju zaštite potrošača smatram da bi pružatelj e, usluge trebao pismenim putem obavijestiti zašto predlaže još jednu novu ulagačku opciju. Stoga je jako važno imati da se definira gornja granica za troškove. To ne bi trebalo prelaziti 0,75% i zato što bi svi ti mirovinski proizvodi, pepovi, morali biti zapravo troškovno učinkoviti. Isto tako želimo da štediše mogu mijenjati svoje opcije i to besplatno i isto tako da moraju biti unaprijed obavješteni o, o eventualnim izmjenama svojih e, ulaganja. Slažemo se da promjena pružatelja usluga treba biti besplatna, recimo jednom u pet godina, a e, učestalije promjene e, treba biti omogućeno štedišama, a po trošku od 0,20 i 5%. O tome također možemo još razgovarati. Kako bi se povećala transparentnost i kako bi se podigla svijest potrošača o tome, podnijela sam amandmane koji su vezani uz dostupnost dokumenata, pružanju savjetodavnih usluga, a osim toga podnijela sam i amandman na pravo na kolektivnu tužbu. Mislim da i ovaj prijedlog izvjestiteljice je dobar i konstruktivan alat, ali mi želimo da samo jedna standardna opcija bude. I to bi trebalo pomoći potrošačima, dakle, dakle je li to za njih interesantna opcija, zatim da li im eh, odgovara standardna ulagačka opcija ili alternativna te naravno da se ispuni čitav niz kriterija, dakle kako bismo izbjegli um, iskorištavanje poreznih ovlaštica, povlastica u različitim zemljama trebalo bi eh, definirati i pravila o zemlji. Hvala e, izvjestiteljici i spremni smo naravno na raspravu o ovim razlikama. Hvala vam. Hvala. vam u ime ECR-a. izvjestiteljica u Sjeni nije tu, ali me zamolila da e, nešto pročitam u njezino ime. Dakle, ono što njih brine jest da nisu riješeni problemi koji su prema njima važni, kao prvo, da će e, velike, velika osiguravajuća društva moći otvarati podružnice e, u sljedećih pet godina u zemljama članicama, a manje tu vjerojatno neće imati e, dovoljno neće imati dovoljno prostora i vjerojatno će morati zatvoriti. Zatim postoji i opće pitanje o tome tko će se okoristiti ovakvim e, problemom u e, projektom u vremenu niskih ili negativnih e, stopa. Druga stvar, program bi trebao pomoći tako što će se dopustiti ulaganja u manje tvrtke a to time se ne bave velika osiguravajuća društva i bojimo se da bi ovaj projekt mogao naštetiti konvergenciji. Treće, ne znamo tko će nadoknaditi gubitke, poslije bi se u slučaju bankrota ili u slučaju u, ulaganja u nelikvidnu imovinu. I na kraju smatram da bi faza dekumulacije trebala početi na 65, a da bi se trebalo isplatiti barem 30% e, u paušalnom iznosu. Sa ostalim opcijama bojim se da bi mogle biti opterećene visokim e, socijalnim troškovima. Zna se da e, većina ljudi pogrešno proračuna svoje očekivano trajanje života. Nema smisla raditi na toj dekumilaciji za sada još. I na kraju mislim da pepovi moraju biti e, dakle isključivo osobni zato što bi bilo vrlo teško e, odlučiti koje će se pravo, koje zemlje članice primjenjivati u, e, u slučaju različitih problema. Još jedan problem se pojavio a to je zahtjev da se pružatelji pepova objasne koji e, faktori su uključeni, a to je ipak možda malo previše tražiti u kompromisu 5e. Traži se čak i da se objasne e, vanjski faktori. Jako je važno da e, se poštuju i posebni propisi za sve zemlje članice. Eto, to je mišljenje gospođe Ulrike. A sada će nam gospodin Selimović reći u ime liberala što smatram. Zahvaljujem gospođi Colin Langen na odličnom radu koje je obavila. E, PEP je tipični primjer gdje na internom tržištu još imamo velike prepreke, a te prepreke želimo sada ovim prijedlogom ukloniti to je zaista obećavajući projekt. Imali smo nekoliko sastanaka sa vrlo dobrom atmosferom. E, svi su klubovi sudjelovali. E, mi dijelimo zabrinutosti koje dijeli izvjestiteljica. Ključna uloga treba ići EIOP. E, ključne informacijski dokumenti E, su važni i pravo na savjet, e, naročito produženje e, rokova za pružatelje PEPA je važno. Teško je zamoliti sve ili zatražiti od svih da sve te odjeljke otvaraju u kratkom rodku. Um, 15, 28 i 29 su važni podaci. Hvala svima koji su sudjelovali u izradi ovog izvještaja. Za e, zelene govori gospodin e, Šolteš. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice i ja zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Langen e, što je predložila kompromisne amandmane za zelene postoje neki e, problemi koje bih želio ovdje istaći, ali neke su već spomenuti od strane izvjestitelja u sjeni. Dali smo nekoliko amandmana što se tiče socijalnih, društvenih i e, aspekata upravljanja. Mm, e, to je amandman 281. Politika izuzeća je važna ne smije se ulagati u e, nelikvidne proizvode. Mm, mm, treba također poštivati uvjetovanost kod ovih proizvoda. E, informacija za e, korisnike usluga je naročito važna. Izjave o benefitima igraju ključnu ulogu. Treba što više pospješiti e, mijenjanje e, pružatelja usluga i to e, bez ikakvih dotadnih troškova. To mijenja, ta promjena mora uvijek biti besplatna pod određenim uvjetima, na primjer ograničena portabilnost. E, stoga pružatelji mogu sklapati partnerstva kako bi se osigurala portabilnost i za druge potrošače. I na kraju e, važne su e, informacije i to točne informacije za potrošače kako bi potpuno shvatili što potpisuju i u što ulaze. Stoga smo u amandmanu 423 e, se pozvali na članak 23a koji govori o ključnim e, informativnim dokumentima, a i o faktoru upravljanja te o prošlim rezultatima e, pružatelja usluge. Teret dokaza je na pružatelju PEP e usluge. Nadamo se da će naši amandmani biti prihvaćeni i uzeti u obzir u konačnom izvještaju. Hvala na suradnji. Hvala lijepa. Evo imamo za guje gospodina De Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kada govorimo o ovoj temi, čini se da je ovaj dokument iznimno kompleksan. Prvi e, sastanak CCTV u Sijeni je održan, ali na njemu se baš nije u potpunosti razjasnilo što je bitno nama, zato što se previše govorilo o certificiranju. Mi smo podnijeli čitav niz e, amandmana po tom pitanju, ali to za nas nije najvažniji aspekt. Dakle, najvažna e, važna je kvaliteta i važan je nadzor. No, problemi su puno kompleksniji od e, ovoga što se navodi zato što su mirovine različite e, od samog sustava osiguranja. Svi znate kako to e, funkcionira i kako se E, sklapaju znači osiguranje recimo za auto, ali nisu sve obveze, odnosno sve odredbe obavezne kao što znate. No kada je riječ o e, sustavu mirovinskog osiguranja, onda je nužno da te ugovore zaista sklapamo s onima kojima je to potrebno i da se mora e, točno znati u slučaju kada ste aktivni, kada radite, da pokušate na neki način smanjiti troškove i da dobijete što nižu što nižu znači cijenu a vrlo često sama mirovina nije prikladna. Kada ste zaposleni. Obično imate potpisan nekakav e, e, samostalni e, individualni ugovor za mirovine, ali bi trebalo razmotriti čitav niz ponuda koje postoje na tržištu. To je moguće, no moramo imati određenu razinu usklađenosti i u tome. Kada govorimo o premijama, poznato je da postoji tržišno natjecanje na tom polju. Ako e, se netko bavi iznimno unosnim poslom i možda zna da bi eventualno mogao umrijeti e, ranije, dakle njemu bi trebalo prilagoditi te naknade, mirovinske naknade, a netko se možda može zadovoljiti također i nešto nižim, e, nešto nižim prinosom. Na primjer, Ovdje govorim o onim osobama koje idu često na skijanje, koje su e, fizički aktivne, koje se bave tim raznoraznim e, sportovima. One su e, podložnije nekakvim ponudama koje, u kojima će biti uključeno i osiguranje za zaštite od i tako dalje. No, mi u Nizozemskoj pokušavamo ponuditi više mogućnosti. Pokušavamo zapravo biti jedan dio e, koji će obuhvatiti, pokušavamo razviti dio koji će obuhvatiti i sustav samozaposlenih radnika. A sada je e, činjenica da u Europskoj uniji imamo jako dobre proizvode na raspolaganju za sve. I ideja je da pokušamo zaštititi potrošače, kao što je već proizašlo iz čitavog niza amandmana i kompromisa. Dakle, mi želimo e, osigurati u ovom izvješću da imamo čitav niz jamstava. EIOPA će vjerojatno imati određenu ulogu, ali naš najveći problem je u tome da bi nama bilo uvijek draže osigurati kao temelj e, jednu kolektivnu mirovinu, a ne znači pojedinačnu mirovinu. Zašto? Zato što su prihodi e, puno če, češće viši neg u tim kolektivnim mirovinskim sustavima nego u individualnom sustavu mirovina. Mi smo podnijeli čitav niz amandmana koji idu u tom smjeru, a oni još uvijek nisu bili obuhvaćeni u tim kompromisnim amandmanima. Ideja je ta da mirovinski fondovi mogu znači sudjelovati u tim e, pepovima, ali u tom slučaju moramo imati na raspolaganju vrlo jasne uvjete, vrlo jasne smjernice, odnosno mora biti jasno naznačeno sve ono što vrijedi za kolektivne mirovine i to treba važiti i za individualne mirovine, iako znam da to nije trenutno međusobno uspoređivati, trenutno moguće uspoređivati. Ono što moramo napraviti, a to je spriječiti da naši amandmani budu odbijeni, zato što su iznimno važni. Mi ćemo e, surađivati, ali vjerujem da će imati poteškoća u tim raspravama. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, ponovno i svjetitelju, gospođi Holen Lange, ako želite nešto reći o tome. Ja, Frau Da, gospođo predsjednice. E, saslušala sam ove razne prijedloge. Mnogo toga je uvršteno u kompromisne amandmane. E, sutra ćemo međutim raspravljati o raznim tem, točkama. Nadam se da ćemo doći do zajedničkog e, rješenja. E, vi drugčije e, shvaćanje privatnog e, osiguranja. To je prihvatljivo, naravno, ali s tim moramo moći živjeti da imamo različita mišljenja. Ali ja sam jako odgovorna, oprostite, otvorena za vaše prijedloge. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, vidim. E, osamnaest lipnja ćemo razgovarati o kompromisnim amandmanima. E, Sljedeća točka je nacrt mišljenja o ocjeni zdravstvenih tehnologija. Gospodin Biso je izvjestitelj, i materije. Dragi kolege i kolegice, pozdravljam novi prijedlog komisije za e, ocjenu zdravstvenih tehnologija. Cilj je da poboljšamo e, zdravstvenu zaštitu naših građana. Što se tiče funkcioniranja e, unutarnjeg tržištana, tu imamo E, nedostatak u toj suradnji. E, pristup e, razvoju novih tehnologija nije olakšan. Ti oni koji razvijaju te nove tehnologije se susreću sa mnogim barijarima što ima negativan učinak na inovacije. To je naročito važno za male i srednja poduzeća. Trebamo smanjiti administrativne troškove i troškove e, postizanja sukladnosti. Preklapanje e, rada je također e, važan problem. Ovaj prijedlog ima potencijal da dade znatne uštete troškova. Treće je neodržište sadašnjeg dobrovoljne suradnje. To ne dovodi do stabilnosti e, dugoročno gledano. Također imamo e, nejednakosti u rokovima čekanja za e, nove, na nove tehnologije od strane pa, pacijenata. Dobili smo mnoge amandmane. Struktura glavnih tema koje bi poboljšale prijedlog komisije idu i u istom smjeru trebamo ekspertizu u skupini za koordinaciju kako bismo mogli lakše donositi odluke. Svaka država članica mora imati vlastiti kapacitet za ekspertizu, za lijekove, medicinske naprave i in vitro medicinske naprave Mm, e, trebamo osigurati da dionici dobivaju e, redovne informacije. Manje odlaganja je druga tema. E, Zajedno moramo imati pravovremene izvještaje o inovacijama kako bismo spriječili kašnjenja u pristupu lijekovima. Povjerljivost E, ocjenjivanje mora osigurati da se mora osigurati povjerljivost podataka. Četvrto, e, e, mogućnost onoga koji razvija tehnologiju da preda prigovor u pismenom obliku. Takva opcija mora biti uzeta u obzir kao postupak žalbe to je amandman 18. Ažuriranje. E, razvijatelji tehnologija moraju e, davati stalne e, podatke o ažuriranim tehnologijama. Čak ako to nije spomenuto u početnom izvještaju. Odabir i tehnologija odabira u prelaznom periodu u članak 10 te su definicije za sada nejasne. E, sve mora biti transparentno za sve e, dionike. Dokazi. E, legitimno je da ocjenjivači imaju mogućnost da traže dodatne dokaze. Ti dokazi moraju biti ograničeni na podatke koji su dostupni u trenutku podnošenja u članku 22 i, e, e, tražim da to bude delegirani akt, a ne provedbeni akt. Poželjno je da imamo jednu tehnologiju, važno je da imamo metodologiju koja ima ugrađenu fleksibilnost kako bismo imali pošteni, e, poštenu ocjenu novih terapija i Moramo također izbjeći nesigurnost u podnošenju dokaza. Tehnologije koje su namijenjene malom broju korisnika e, često trpe u ovakvim ocjenjivanjima e, jer nemaju dovoljno dokaza zbog malog broja pacijenata. I to treba uzeti u obzir. Hvala lijepa i zahvaljujem svima koji su dali prijedlogi. A sada e, za SID imamo e, sljedeću govornu. E, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem izvjestitelju na izvještaju koji nam je prikazao. U prikazu sam upravo saznala mnogo o poduzećima, o boljem pristupu onima koji razvijaju tehnologije, ali nismo čuli mnogo o tome da se radi o pacijentima i njihovoj dobrobiti, a i o cjelokupnom zdravstvenom sustavu e, koji e, se sastoji od medicinskog osoblja. Ja imam jedan drugačiji pristup. Pozdravljam uh, uh, prijedlog komisije da surađujemo na području ocjeni zdravstvenih uh, tehnologija, da to uskladimo na europskom nivou. E, e, e, za sada je taj pristup ograničavao naše unutarnje tržište, dovodio je do preklapljanja poslova to ne, mogu, ne možemo prihvatiti. O, ovi resursi e, koje imamo, taj novac i vrijeme koje imamo na raspolaganju e, moramo korisno e, trošiti, ciljanije trošiti na istraživanje, na kliničko istraživanje sa pojačanim fokusom na pacijente a time i na dobrobit e, svih građana Europe. Dobrobit svih pacijenata i pacijentica, bolja e, njega inovativnim tehnologijama mora nama u imko biti u središtu pažnje. Stoga tražim da civilne organizacije, e, predstavnici raznih skupina koji rade u zdravstvu, Uh, udruge pacijenata i socijalni partneri budu jače uključeni u cijeli proces ocjenjivanja. Njihova mišljenja i njihovi rezultati trebaju biti uzeti u obzir. Cijeli ovaj proces uh, uh, mora biti dostatno financiran iz europskih proračuna kako bismo ispunili e, naše obaveze. Nacionalni e, proračuni e, ne trebaju imati nikakvih dodatnih troškova oko toga. lobisti što znači kad lobisti imaju utjecaj na zaštitu potrošača? Svi to jako dobro znamo jer se time stalno bavimo. Cijeli proces eh, mora biti transparentniji i razumljiviji. Svi relevantni podaci moraju biti eh, javno dostupni. Podržavam eh, zahtjev za jednom internatskom platformom na kojem će se dati svi relevantni podaci o studijama koje se vrše. E, to će dovesti do povjerenja u sustav, a s druge strane je to e, mogućnost nezavisne kontrole. A treća stvar o kojoj želim govoriti jeste proces e, odlučivanja u koordinacijskoj skupini. svi, sve odluke se moraju donositi dvotrećinskom većinom E, to bi naišlo na veće odobravanje u državama članicama. Sada stojimo pred e, e, značajnim trenutkom odlukom za naše zdravstvo. Na nama je da taj trenutak iskoristimo kako bismo koristili pacijentima i na europskom zdravstvenom sustavu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A za EKR ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Ja bih htio e, zahvaliti gospodinu Buzaku na ovom nacrtu izvještaja. Ovo je vrlo e, kontroverzno i u vijeću i nacionalnim e, parlamentima svi pokušaji da se e, usklade zdravstveni e, sustavi dovodi do zabrinutosti zbog snižavanja standarda. Moramo e, stvoriti dodanu vrijednost u novim tehnologijama. Moramo smanjiti birokraciju i smanjiti troškove za korisnike. Naročito to treba koristiti manjim državama članicama povjerenje i zajednički standardi e, su vrlo važni e, i e, ta je uloga zahtjevna za donositelje odluka, odluka za ocjenjivačke odbore. Članak 8 E, e, sprečava e, udvostručavanje rada. Mm, sustav već vrlo dobro funkcionira u nekim državama članicama, ali poboljšanja su naravno potrebna. Trebamo se fokusirati na one države članice gdje još nemamo operativnog sustava E, članak 114 koji govori o narušavanju tržišta e, je vrlo važan. Čak ako opravdavamo članak 114 moramo poboljšati pristup. E, evo toliko o našim zaprinutostima E, veselim se daljnjim razgovorima s kolegama i kolegicama. Nadam se da ćemo dobiti ujednačeni izvještaj. Hvala lijepa. Ne vidim nikakvih drugih predstavnika, e, drugih klubova. To znači da ću dati e, riječ gospođi Amelas iz komisije. Evo, ona tamo sjedi. Izvolite. Thank you Hvala vam što ste mi dali riječ i hvala vam, hvala i zastupniku Bušoju na ovom izvještaju. Vidimo da postoji e, uglavnom podrška prijedlogu komisije. Ovo je vrlo važan prijedlog za Europsku komisiju zato što mislim da je važno da se prisjetimo da nismo ovdje krenuli od nule. Već 20 godina e, surađujemo na dakle, projektima i drago mi je da imamo i u ovom trenutku priliku da mm, još povećamo tu suradnju i tu predanost u svim zemljama Europske unije. I vjerujemo da će prijedlog dovesti do e, dodane vrijednosti i za pacijente i za zemlje članice te za industriju. Htjela bih se osvrnuti na e, nekoliko elemenata koje su spomenuli zastupnici u ovoj raspravi. Najprije bih htjela osigurati da su zemlje članice sudjelovale u skupini za koordinaciju i tu je naš cilj omogućiti zemljama članicama da e, sudjeluju u radu koordinacijske skupine i ostalih podskupina, dakle surađujući sa raznoraznim stručnjacima i u raznoraznim formatima. Posebice vodeći računa o različitim značajkama lijekova te e, medicinskih uređaja. Druga stvar, nekoliko riječi o samim rokovima. Slažemo se da su rokovi ključni za zajednička klinička ispitivanja. To je također bilo vrlo važno i za nas, a proizašlo je i savjetovanja sa različitim dionicima. Naš cilj je da imamo zajednička klinička ispitivanja medicinskih proizvoda dakle da to bude spremno u trenutku izdavanja ovlaštenja za e, stavljanje na tržište. A što smo vidjeli do sada jest da uglavnom to može potrajati do oko stotinu dana, a mi se nadamo da ćemo taj cilj postići. Što se tiče medicinskih e, uređaja, moram reći da, se, da je situacija malo različita i da tu trebamo biti malo fleksibilniji, zato što E, je stavljanje na tržište za te proizvode e, znatno drugačije. Što se tiče povjerljivosti, tu bih htjela reći da je to naravno važan aspekt. E, to treba sve poštovati kriterije transparentnosti. Što se tiče uloge industrija koje razvijaju zdravstvenu tehnologiju, vrlo je važno osigurati da se provede savjetovanje sa dakle mm, tvrtkama kako bi se provjerili i dokumenti i poslani podaci u, e, okviru zajedničkih kliničkih procjena. Jako je važno da e, procedura bude vrlo jasna te da e, svi rade prema jednakim uvjetima. Naravno ne želimo da e, industrija definira područje zajedničkih kliničkih procjena. Što se tiče e, dokaza ili o tome što bi trebalo dostaviti, smatramo da je važno da se prikupe svi e, relevantni podaci za zajedničke kliničke procjene, no s druge strane ne planiramo tražiti podatke koji u trenutku dostave toga ne postoje. Na primjer, ako je riječ u o novim kliničkim studijima. Tu smo recimo čuli nekoliko, neke bojazni iz industrije. No vrlo je važno da imamo precizne podatke i to sve podatke koje su dostupni. Što se tiče komentara zastupnika Westfall, tu bih rekla da je glas pacijenta itekako važan, bio itekako važan u razvoju u pripremi ovog prijedloga. Očekujemo da će pacijenti biti uključeni u proces, da će ih se tražiti za mišljenje i da će im se dostavljati sve informacije. Zatim čuli smo pitanje o resursima. Mi smatramo da ako se smanje e, dupliciranje nekih postupaka da ćemo i tu nešto uštedjeti. Što se tiče transparentnosti, to je jedan od ključnih eh, aspekata eh, našeg prijedloga i zato smo im predložili uspostavu e, informatičke platforme. Što se tiče pravila za glasanja, išli smo na jednostavnu e, većinu, no istovremeno voljela bih pojasniti da stvarno očekujemo i nadajemo se da će zajedničke kliničke procjene biti dogovorene konsenzusom unutar od jedne grupe, naravno vodeći računa o znanstvenim podacima te e, inkluzivnom izvještaju kojeg očekujemo. Zatim smo čuli pitanje od zastupnice Dalton o obveznoj prirodi izvješća. O tome su se također vodile e, političke rasprave, a i rasprave u medijima. Jako je važno da se pojasni svrha članka 8, te što mislimo pod, dakle, pod tim obveznim E, tom obvezom dostave podataka. Ja smatram da ako mi budemo na tome radili na europskoj razini, da će se taj naš rad iskoristiti na nacionalnoj razini, iako se postupci možda razlikuju od zemlje do zemlje. Drugi element je da e, ne vidimo potrebu da se ponovi ono što je učinjeno na zajedničkoj razini. Dakle, nema smisla da se opet radi isto na nacionalnoj razini. No, s druge strane, shvaćamo da bi možda trebalo dodati neke elemente kad je riječ o ocjeni tog ishoda. A na nacionalnoj razini je naravno da e, ocijeni nekliničke elemente cijelog tog postupka, te da onda nakon toga donese e, odluku. Što se tiče pravne osnove, tu um, vas pozivam da pročitate procjenu učinka te um, obrazloženje. Pronašli smo jako puno, to jako velike razlike između nacionalnih zakonodavstava. Um, ima jako puno uh, dupliciranja postupaka i zbog toga smatramo da je uh, članak 114 dobra prava osnovna. Isto tako nemojmo zaboraviti da nas članak 114 obvezuje da osiguramo visoku razinu zdravstvene zaštite. Tako da je to još jedan vrlo važan e, element prijedloga. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 12. lipnja u podne. E, amandmane molim vas podnese samo na engleskom jeziku, a raspravu o amandmanima ćemo imati na sljedećem sastanku odbora 18. i 19. lipnja. A sada bih na kraju dala riječ e, izvjestitelju da zaključi ovu temu. Evo vrlo kratko, e, hvala svima koji su se javili za riječ. Hvala vam gospodine Dalton na pozitivnom mišljenju. i želim vas e, zapravo podsjetiti da na kraju smo željeli e, ostvariti da se izbjegnu nepotrebna dupliciranja. Znam da su rasprave sa državama i u nacionalnim parlamentima ponekad vrlo e, komplicirane i znam da nećemo uspjeti usvojiti ovo zakonodavstvo prije izbora, ali i to će ovisiti o pregovorima te o finalnom tekstu parlamenta. Gospođo Westphal, hvala i vama na vašim prijedlozima. Naravno da su nam pacijenti najvažniji i, to sam i rekao. Za pacijenta je najvažnije to što će imati pristup inovacijama, što vrlo često nije slučaj u brojnim zemljama, uključujući i moju. Druga stvar, dvije kategorije ključnih e, igrača, s jedne strane je to zakonodavac, pogotovo u području zdravstva, te tijela za procjenu znanstvenih zdravstvenih tehnologija, a s druge strane su tvrtke, da li multinacionalne ili mala i srednja poduzeća koja proizvode e, medicinske proizvode i između njih treba uspostaviti e, ravnotežu. Ja sam bivši predsjednik Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje u Rumunjskoj, znam koliko je teško vrlo, znam koliko je teško e, uskladiti inovacije i proračun koji najčešće imamo na raspolaganju za zdravstvo. E, no naravno o tome će odlučivati svaka zemlja e, za sebe. Mi danas ovdje raspravljamo samo o općoj metodologiji. Razgovarali smo s pacijentima, u kontaktu sam sa organizacijama pacijenata oni su naravno otvoreni prema ovom zakonodavnom prijedlogu, slažu se zato što smatraju da će na taj način inovacije biti dostupnije čitavom nizu pacijenata. I jako je važno i ovo što smo čuli od predstavnice Europske komisije, da i nakon uspostave novih tijela da će e, se i dalje provoditi konsultacije sa pacijentima. Pozdravljam i vaš prijedlog o IT platformi. Prije nekoliko godina sam bio odgovoran iz odbora ENKO za IMKO za e, klinička ispitivanja i mi smo tražili da rezultati tih ispitivanja budu transparentniji i moram reći da smo u tom području ostvarili e, znatne napretke. Stoga bismo i tu mogli razgovarati o nekim novim rješenjama. Više transparentnosti je naravno dobro za sve uključene u ovaj projekt. Hvala vam puno. Hvala vam spomenula sam datume, to je rokove prije, tako da možemo završiti s ovom točkom dnevnog reda i imamo sada kratku pauzu od 10 minuta prije nego što krenemo sa glasanjem. Hvala vam. So, we continue with our... Evo sad ćemo nastaviti sa našim sastankom. Idemo na glasovanje. Znači prvo glasujemo o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu. Denis de Jong je naš izvjestitelj, a prije nego što dajemo, e, prije nego glasujemo, ja bih samo htjela reći da je e, gospođa Gebert povukla svoj amandman 346 do 357 zato što je došlo do nekih, e, bilo nekih nekompatibilnosti. Znači možemo započeti s glasovanjem. Evo prvo je amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 88 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjeravamo 88. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dakle, moram prijaviti da moja mašina, moj stroj za glasovanje ne radi. Da, prepoznala sam sad ovaj glas. Možete li pokušati glasovati na e, susjednom stroju ili možda riječ o vašoj kartici? Radi li sada? Ne sviđa mu se. Može problem u vašoj kartici. Ako ne radi niti na jednom uređaju, onda je možda riječ o vašoj glasičkoj kartici. working Ni ove ovaj ne radi. Okay, so we will continue the votes in the... Nastavit ćemo međuvremeno glasovanje dok se ovo ne sredi. Dakle, 88 je usvojen sa glasom više. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 89, 90 za, protiv, suzdržani, Od, provjerit ćemo. Amandman 90, molim vas. evo odlučio je proraditi savršeno. Dobro, još jedna osoba sad glasuje. Na broj, mi smo sada na amandmanu 90. Hvala. Zatvaramo glasanje. Odbijeno. Amandman davade, znači 88 smo usvojili sa jednim glasom e, više za. Once the result is announced, you, we... Nakon što je e, znači već rezultat objavljen, onda ne možemo ponoviti glasovanje. Ne možemo ponoviti 88. Amandman? No, no, he said so, he said so rekao je nakon glasovanja, nije rekao prije glasovanja. Dakle, da je rekao prije glasovanja, onda bismo mogli uzeti u obzir, ali to je rečeno nakon glasovanja. Dakle, negdje moramo povući liniju. Dobro, amandman 91 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 97 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 96 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 98 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 99 za. Provjera. Dobro, provjerit ćemo 98. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. 99 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjeravamo 99. Otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Idemo na kompromis 9 za, protiv, suzdržani? Ja mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo da budemo sigurni. Znači kompromis 9. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda idemo na 114 amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 121 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 128 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 130 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda idemo na 132 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Kompromis 14. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 150 za, protiv, Suzdržani? Nikoga ne vidim da diže ruke. Znači, amandman 150 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 149 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 151 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 152 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 10 za. Da, istina ne razmatra se. Dobro. Istina za, isto za 154. Onda idemo na 156. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Onda 155 za. Protiv. Ispričavam se, znači 155 se ne razmatra. Idemo na kompromis 15. Ja mislim, jesam li u pravu? Da, kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 166 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo. Da, teško je vidjeti vaše ruke. Amandman 166. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 167 za. Ne ne, pardon, ne razmatra se. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 169 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. 170 Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. Idemo na kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 179 za, protiv, odbijeno. Idemo na kompromis 17 za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Kompromis 17, molim vas. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo na amandman 189. Za? Protiv? Suzdržani? Teško je. Provjerit ćemo 189, molim vas. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Onda idemo na amandman 190 za, protiv, suzdržani, usvojena. 191 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 192 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 209 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno. Provjerit ćemo amandman 209. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 210 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 211 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 213 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 212 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 229. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Provjerit ćemo. A, 229 provjeravamo. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. Amandman 230 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 235 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 233 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 232 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 231 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 234 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda imamo znači identične amandmane. Znači imate ovdje kompletnu listu na glasačkim listama. Počinjemo sa 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda idemo na amandman 247 za, protiv, ne, on se ne razmatra u redu. Da, idemo na 249, da, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo 249, molim. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno je. Onda amandman 250 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 251 i 252 za, protiv, ne vidim zašto pučani nemaju ruke. Ok, za. 251 i 252 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na 253 i 254 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 255 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 257 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 256 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, provjerit ćemo 256. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Onda idemo na 258 i 259 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 267 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 268 za, ne razmatra se. Dobro, kao ni sljedeći, 270 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. Želite provjeriti? U redu. 270 provjera. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. Kompromis 25. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 276. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Onda sljedeći se ne razmatra. Idemo na 278, 9 i 280 za. Protiv, suzdržani, usvojeno. 283 i 82 za. Protiv, suzdržani, usvojeno. 200... Znači, 285 za. Protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. 285. Zatvaram glasovanje. Usvojena. 286 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je ista većina, ali provjerit ćemo i 286, molim vas. Zatvaram glasovanje usvojena. 288 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite provjeru? Dobro, provjeravamo 288. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 287 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 291 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 292 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 292, molim. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. 299 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno. 300 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 300. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Onda idemo na amandman 302 i 303 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 304 za, a on se ne razmatra, ispričavam se, 306 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 307 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 308 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 309 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 310 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ovi se ne razmatraju. Idemo na 313 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 315 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 316 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 317 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 323 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 324 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 322 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 325 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 326 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 327 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 328 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 329 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 330 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 332 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 333 za i 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 335 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 336 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tri, idemo sada na 330 i... Moramo provjeriti ovaj. Aha, bio je odbijen. Dobro, onda moramo i amandman 338 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 339 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 340 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 342 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 343 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 344 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 345 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 346 za. A ne, to, je, to smo znači povukli, te u redu. Idemo sada na 359 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 360 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 361 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 362 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 363 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 364 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 365 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 366 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 367 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 368 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 369 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 370 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 371 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 372 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 373 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32 se ne razmatra, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, da, znači dva smo glasovali u bloku, znači 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 50 za, protiv, odbijeno. Želite provjeriti? Dobro. Amandman 50. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. We go to amendment 60. Dobro. Dobro, idemo znači na šesticu koje, znači, amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 64 za, protiv, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 80 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 82 za, protiv, suzdržan, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 82, molim vas. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada nacrt mišljenja, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno sa 29 glasova za i jedan protiv i jedan suzdržan. Čestitam izvjestitelju Denis. Čestitam ti na tvom izvješću. Hvala. Yes, ah, okay. Then the next file. It's Sljedeći e, ta točka, nacrt izvješća e, korištenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji, izvjestitelj Matijas von Miltenburg. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani usvojeno. Idemo kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Ne vidim S i D. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 5 e, za, protiv, suzdržani provjera Amandman 15 provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 e, za, protiv, suzdržani, mislim da je usvojeno provjera. Amandman 18. We close the vote. Otvaram glasanje. odbijeno. Zatim idemo na kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvan. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. Usvojeno 28 za, 1 protiv i 2 suzdržana glasa. E, za čestitam e, izvjestitelju. Dolazimo do konačnog glasanja. A Radi se o slobodnom protoku neosobnih podataka u EU. Imamo dvije najave. Ana Marija nije stigla na avion. Ne, krivo. avion je kasnio dva sata pa je me zamolila da nešto pročitam. Ana Marija bi željela reći E, e, pravna služba i komisija kažu da je kompromis jedan potpuno sukladan i nije protivan GDPR-u. E mm, to se može predati ovog tjedna. Ona naglašava važnost napretka ovog izvještaja. To Eh, je veliki prioritet eh, triju institucija. Hvala lijepa predsjednice u, ime Ana Marije. Eh, žali što ne može biti ovdje na glasanju. Zahvaljuje svim izvjestiteljima u sjeni na suradnji. Zahvaljuje svim klubovima što su sudjelovali. 20 kompromisa imamo E, radili smo u suradnji sa tajništvom. Nadamo se da ćemo brzo djelovati na prioritetima ovog izvještaja. E, veseli se e, pregovorima s bugarskim predsjedništvom. Hvala lijepa. Evo, idemo sada sa glasanjem. Amandman 135. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. 135. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno, jasno. Idemo kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 2 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, E, usvojeno. Idemo na kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 215. Svi ste ga našli za, protiv, suzdržani, odbijeno. 216 za, protiv, suzdržani, Molim provjeru. 216 se provjerava. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Idemo dalje. E, amandman 34 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 217 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno odbijeno. tri, za, protiv, suzdržani, usvojeno, mislim. Provjera, amandman tri. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo na 59 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 11. Idemo na a, amandmana 85. E, amandman 85 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 u bloku kompromis 17 e, e, za, protiv suzdržani usvojeno. Idemo na amandman 110 za, protiv suzdržani odbija se. Idemo na amandman 12 za, protiv suzdržani odbijeno. Amandman 123 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje o nacrtu izvještaja, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje usvojeno s velikom e, većinom 28 za, 3 protiv, nema suzdržani. E, Ana Marija, čuješ nas negdje u avionu. Mandat da se počnu pregovori, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. I ovo je usvojeno s istom većinom. 28 za, 3 protiv. Hvala vam svima na sudjelovanju u glasanju. Želim objaviti da ćemo sljedeći sastanak imati u ponedjeljak 28. E, e, lipnja. Hvala vam. Ugodno večer.